Hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da vam ukratko izložim glavne točke ovog saslušanja. Današnji svijet se ubrzano mijenja i stari modeli dakle, odnosa donatora i zemlje primateljice jednostavno više ne odgovaraju globalnom kontekstu i sljedećih nekoliko godina će biti ključno za prilagođavanje globalnog okvira za razvoj novim stvarnostima. Moramo osmisliti nova partnerstva za razvoj za bolji svijet. Milenijski ciljevi razvoja se sada mijenjaju u održive e, ciljeve razvoja i to je odlična mogućnost. Mogućnost da se bolje borimo protiv siromaštva kroz integraciju gospodarskih, socijalnih i, gospodarske, socijalne i okolišne dimenzije. To je ujedno mogućnost da produbimo partnerstva sa zemljama u razvoju, ali i da izgradimo partnerstva sa ostalim donatorima i ostalim dionicima u ovom području. Osim toga, priprema za okvir e, nakon isteka sporazuma iz Kotonua nam omogućava da obnovimo našu snažnu predanost zemljama AKP-a i Africi. I Evropska unija bi trebala biti i biti će u, centri, u centru ovih postupanka. Ovi napori idu mnogo dalje od jednostavnog definiranja univerzalnog okvira za razvoj. Ovdje se bavimo znatnim izazovima za Europu i za naše partnere diljem svijeta, kako oblikovati, uskladiti i kako upravljati globalizacijom. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, veselim se što ću s vama raditi na tim prioritetima i ne samo na njima. Puno ću toga ponijeti sa sobom sa ovog saslušanja i znam da zajedno možemo proširiti europsku globalnu solidarnost. Solidarnost koja će ojačati položaj Europe u svijetu i koja će koristiti i našim partnerima i našim građanima. Hvala vam i ponavljam još jednom, doista se veselim radu sa vama u ovom vrlo važnom području, jer radit ćemo na oblikovanju našeg svijeta za sljedećih nekoliko desetljeća. Um, Mimica. Hvala vam, gospodine Mimica. Prema našim postupcima, pravilima, uh, koordinatori će se sastati sada i pripremat ćemo jedno pismo o uh, procjeni. To će se odvijati iza zatvorenih vrata. Tako da to znači... Ja bih imao jednu zamolbu. E, bilo je pritužbi da nisu dostatni kanali za prijenos i da internet nije funkcionirao onako kako treba, pa bih molio da se to poboljša za daljne sastanke. Hvala. Da, slično sam komentare čula za saslušanje u odboru INTA. Dakle, da se vratimo sada na naš postupak. Molim sve one koji nisu koordinatori da napuste prostoriju. Mi ćemo se sada dogovoriti o rezultatima ovog saslušanja, komentirat ćemo i nakon toga pripremiti pismo i nakon toga će biti donešena odluka. Sutra imamo još jedno saslušanje u 6 sati. Mi imamo samo noćne smjene. Nemojte zaboraviti, vidimo se sutra u 6 sati. Hvala i prevoditeljima.